Welcome. Ladies and gentlemen, <clears throat> please be seated. Allow me to start the meeting of subcommittee on... Dame i gospodo, počinjemo sastanak e, pododbora za sigurnost kao prvo. Prva objava što se tiče prevođenja e, prioritet se daje E, jezicima punih članova ovog pododbora. Naš sastanak se emitira preko interneta, a prva točka je usvajanje dnevnog reda. E, ako nema nikakvih napomena, smatrat ću da je dnevni red usvojen. Ispričala bih se u svoje ime i u ime tajništva na ovom kaosu s današnjim sastankom gdje je početak sastanka odgođen. Bilo je to zbog glasovanja o nagradi Saharov u Afetu, a praktički svi članovi pa i neki zamjenici članova su istovremeno i članovi u Afetu. Tako da smo morali E, promijeniti dnevni red. Dopustite mi da počnem sa prvom točkom, a to je drugo razmatranje izvješća o izvozu oružja, o provedbi zajedničkog stajališta 2008. 944. E, izvjestitelj je gospođa Valero a e, rok za amandmane bio je rujan, 23. rujan ako se sjećam dobro. Znam da je bilo nekih problema u dogovoru tog sastanka sa izvjestiteljima u Sijeni. Ja dajem riječ gospođi Bodil Valera koja će objasniti tu situaciju. 12. studenog imamo sljedeći sastanak, a glasovanje je odgođeno na 16. studenog. Znači, imat ćemo nešto manevarskog prostora. No, poslušajmo sada objašnjenje situacije gospođe Valerije. Izvolite. Tak su mycket, fru ordförande. Eh, Hvala lijepa, predsjednice. Htjela bih početi tako što ću zahvaliti svima koji su doprinjeli e, i dali ovih 180 amandmana koji su dostavljeni, a to će pridodjeti puno boljem e, završnom rezultatu. Razni e, amandmani se dosta razlikuju, ali još uvijek vjerujem da ćemo uspjeti ostvariti puno dobrih kompromisa koje svi možemo prihvatiti. Opća zamisao u pozadini ovoga izvješća, e, kada smo počeli na njemu raditi, bila je da želimo zauzeti ono stajalište koje je sada ili u nekoj novoj sigurnosnoj situaciji u našem općem e, e, okruženju. Dakle, kao parlamentaciji parlamentarci mi moramo sagledati, razmotriti tu novu situaciju. To isto tako znači da moramo pobliže razmotriti e, kamo odlaze e, kamo odlazi to oružje kako bismo se pobrinuli da ne završi u krivim rukama. Odlučila sam se e, usmjeriti na ulogu parlamenta, na otvorenost kontrolu i od strane parlamentaraca, ali i javnosti jer mi smo odgovorni građanima oni moraju znati da i mi kao parlamentarci obavljamo svoj posao. Dakle, e, sada imamo novu sigurnosnu situaciju, novi sigurnosni kontekst i trebali bismo također naučiti nešto iz pogrešaka koje smo možda počinili u prošlosti, e, jer nije sve bilo potpuno točno, možemo i mi počiniti pogreške, ali u vezi s tim moramo biti pošteni, moramo primjenjivati pravila koja postoje, a postoje različiti skupovi pravila. E, zauzimamo različita stajališta u raznim raspravama, nadam se da zato možemo naći rješenja. Neki smatraju da trebamo imati jedno jednoobrazno tumačenje zajedničkog stajališta i da bi svatko s tim trebao postupati na isti način. No one zemlje koje imaju stroža pravila, kada govorimo o zajedničkom stajalištu, morat će spustiti te svoje ljestvice. E, a to je nešto što, e, što neće biti vjerodostojno niti e, nama samima, niti u očima javnosti. Dakle, nadam se da ćemo naći rješenje prema kojem ćemo, e, za koje ćemo svi smatrati da je prikladno. Također e, moramo e, odrediti i minimalni prag u tom e, zajedničkom stajalištu i koji ćemo svi moći poštovati i naravno države članice moraju imati priliku primijeniti strože pravila ako žele i to je također način na koji je danas formulirano to zajedničko stajalište. Nadam se da ćemo se također moći sporazumjeti onome što sam ranije spomenula, a to je da možemo priznati da smo u prošlosti počinili pogreške, e, nismo gledali naprijed na način na koji smo trebali. Dosta je lako zapravo kada e, gledate kakve su posljedice arapskog proljeća u našem susjedstvu sada unatrag reći što smo trebali učiniti. Vjerojatno smo trebali e, gledati situaciju u tim zemljama kojima smo izlazili e, oružje i bolje, bolje prosudbe prije e, učiniti. Dakle, to je nešto što je važno da bude uključeno u ovo izvješće. Dakle, mi ne razmatramo samo e, specifične značajke materijala našeg zajedničkog e, stajališta, različite vrste oružja koje se izvozi u razne zemlje, e, nego moramo isto tako sagledati i situaciju u toj konkretnoj zemlji i u regiji u cjelini. Tako da ne uzimamo u obzir samo konkretan vojni materijal koji se izvozi. Dakle, važno je i za to naći rješenja. Još jedno pitanje koje je važno je pitanje krajnjeg korisnika. Moramo se pobrinuti da oružje e, ne šeta okolo i ne završi kod nekog drugog korisnika. E, nije dovoljna potvrda e, koju sada izdajemo, moramo nakon toga imati bolju kontrolu. Naravno, i to će koštati ali to će biti dobro potrošen novac, nadam se da ćemo se moći o tome suglasiti i da ćemo moći iznaći model koji će svima odgovarati. E, ne radi se samo o krajnjem korisniku, nego i o osjetljivoj tehnologiji. Želimo li da takva tehnologija završi u krivim rukama? Mislim da u tom slučaju možemo nešto naučiti od SAD-a kad se radi o krajnjim korisnicima i korištenju osjetljive tehnologije. Njihova su, naime, pravila puno strože od naših sam htjela sada prstom pokazivati i kriviti pojedine zemlje. Mogli bismo to učiniti, ali to smo odlučili učiniti samo e, na jednom mjestu kad se radi o zemljama koje se ne pridržavaju kriterija i zahtjeva koje smo mi postavili u, e, u odnosu na izvješćivanje. I u tom slučaju mislim da možemo spomenuti zemlje imenom no, to je nešto o čemu možemo e, raspravljati tijekom našeg sastanka. Nadam se, međutim, da ćemo moći pronaći način kako to formulirati na način e, da e, svi s tim budu zadovoljni. Mi ovdje zastupamo građane, građane Europe, mi ne zastupamo naše vlade u ovom slučaju. Naš zadatak kao parlamenta je ono na što se trebamo usmjeriti. Trebamo se usmjeriti što je naš zadatak, zadatak parlamenta. E, imala sam priliku e, razgovarati s nekim izvjestiteljima u sjeni, ne sa svima. Za sada nadam se e, da ćemo e, dobiti priliku razgovarati i 22. listopada držat ćemo sastanak. Mm, do tada neću biti ovdje, ali 22. listopada imat ćemo sastanak izvjestitelja u sjeni. Nadam se da ćemo e, moći e, dosta napredovati e, na tom sastanku. Ne želim vam još jednom zahvaliti. Bilo je vrlo zanimljivo prolaziti razne amandmane i vidjeti kako ljudi razmišljaju i kako ćemo moći ili kako će oni moći pristati na kompromis. Hvala. Hvala gospođo. Sada želim da dati riječ izvjestiteljima sjeni. Prvo gospodin Tunjekilam. E, hvala lijepo, gospođo predsjednice. Drago vam je što vas mogu informirati da cijenimo prvi konstruktivni izvješće, e, sastanak sa izvjestiteljicom. Naravno, tražimo e, kompromis dok se odlučujemo, imat ćemo i dovoljno vremena. Glavna linija EPP-a je naglasiti konstruktivni utjecaj zajedničkog stajališta koji je pravno obvezujuće, a istovremeno E, ostavlja krajnju odluku u rukama država članica. To zajedničko stajalište e, cijeni se izvan Europske unije kao što e, vidimo iz toga što su mu se pridružilo, pridružilo mu se nekoliko trećih zemalja. Naravno, jako je važno puno bolje kontrolirati nezakonitu trgovinu oružjem, moramo imati e, e, pravodobnu podjelu informacija, učinkovitu između država članica, osobito ako su ako jedna država članica povukla neke licence dozvole, e, važno je da i druge države članice o tome znaju, da su informirane. Isto je tako važno imati na umu da oružje nije samo po sebi loše, već ovisi E, e, e, o tome koga koristi, za koje ciljeve i slijedili pravila za korištenje. Dakle, FP također naglašava da je europska obrambena industrija u srži zajedničke sigurnosne i obrambene politike Europske unije. Naravno, moramo se pobrinuti da jačanje te osnove bude važno i je važno kako bismo smanjili na najmanju moguću mjeru ovisnost o trećim zemljama. Istovremeno oružje naravno e, pripada i osiguranju kolektivne samoobrane, to je pravo koje postoji na temelju povelje UN-a. Oružje je važno kako bi se e, osiguralo odvraćanje u slučajima agresije kao što je slučaj u Ukrajini. I dakle, te probleme treba ocjenjivati od slučaja do slučaja i naravno u skladu sa zajedničkim stajalištem. No, kao e, što sam već rekao, o ovaj pozitivan pristup koji ima izvjestiteljica. E, Drago mi je što ćemo evo, imati jedno dobro izvješće. Hvala. Hvala. Gospođa Ines Ajala. Puno hvala predsjedateljice. Prvo bih htjela zahvaliti gospođi Valero na ovom radu koji je obavila u pokušaju e, zapravo e, slaganja između svih klubova te da pokuša na neki način približiti e, različita stajališta u kompromisna rješenja. Mi iz našeg kluba smo vam na raspolaganju. Evo želim samo podsjetiti da je za naš klub zastupnika jako bitno imati na umu da ovo izvješće govori o kontroli dakle o nadzoru izvoza i E, u okviru zajedničkog stajališta trebamo raspravljati i o činjenici e, da je u posljednjim godinama kriza povećana i da su se ujedno povećao i izvor oružja. E, sa tim fenomenom nakon 11. rujna činjenica je da se izvoz povećao i to na neke druge strane i kroz neka druga vrata i da je u mnogim situacijama postao ilegalan izvoz oružja i također u okviru Europske unije e, postoji određena količina oružja koja se izvozi na neregulirani način. Dakle, e, mi ne možemo samo reći evo izvozimo oružja, neko neka se tamo druge pozabavljaju time, ne, moramo također imati i pravnu odgovornost, dvostruku odgovornost u smislu e, kome e, izvozimo oružje, e, kakvim vladama ga dajemo i moramo imati jasno određen okvir unutar tih zajedničkih kriterija i zajedničkog stajališta. Dakle, moramo se dvostruko osigurati kako bi nadzor tog izvoza imao mogućnost da osigura Eh, eventualnu, da osigura eh, eventualnu, zabranu vraćanja tog oružja koje smo izvezli nazad u Europsku uniju kroz neke druge kanale. Mi ovdje pozdravljamo stajalište izvjestiteljice jedan dio e, tog legitimiteta koje moramo potvrditi kada govorimo o nadzoru i izvozu oružja i moramo e, taj dio razjasniti unutar jednog strožeg okvira zajedničkog stajališta i moramo osigurati e, legitimno pravo na obranu ali moramo i naglasiti znači i upotrebu tog nevojnog oružja. Znači to je također jedan važan, e, jedan važan sektor koji bi e, trebao biti uključen u to zajedničko stajalište. Zašto? Upravo zbog razloga održivosti e, te industrije. Naime, ovdje govorimo recimo o oružju za lov. Ono je od posebnog interesa za industriju oružja i treba se definirati na specifičan način. Puno hvala. Thank you very much. Hvala lijepa. Gospodin Adamski je bio imenovan kao uh, e, e, izvjetitelj u Sijeni. Možete e, također nešto reći. Zahvaljujem gospođo predsjedateljice. Evo, ja se javljam da kažem da se e, slažem s onime što e, je danas rekla izvjestiteljica i što je spomenula također i e, što također i kolega iz kluba Pučana koji je rekao da je važno imati zajedničku, e, zajedničko stajalište koje će također obuhvatiti pitanje nacionalnog suvereniteta. Kada govorimo o izvozu oružja, to je nešto što potpada pod e, nacionalni suverenitet i zapravo Mislim da se slažemo oko toga da moramo naći ravnotežu između zajedničkog stajališta i uravnoteženih kriterija za ograničavanje tog izvoza oružja, ali pak s druge strane moramo naći ravnotežu između poštivanja onog prava, prirodnog prava na legitimnu obranu. E, između ta dva aspekta treba pronaći neku ravnotežu. Evo još samo imam jedan komentar. Dakle, želim reći da je e, bitno da u izradi ovog izvješća, ovog stajališta, da također razmišljamo i o geografskom, o zemljopisnom i jedinstvu i homogenosti koju moramo primijeniti za kontrolu izvoza oružja e, kada govorimo o e, izvozu na Bliski istok. Mi smo također to spomenuli i u našim amandmanima. Upravo smo spomenuli e, e, ta, te točke, te kriterije koje bismo htjeli naglasiti. Dakle, ovdje mislim posebno na naše e, istočno susjedstvo i na Rusiju. U prošlosti to je uvijek bila osjetljiva tema. Veliku pozornost smo pridavali upravo prodavali, pridavali zapravo Rusiji. Svi znate onu njihovu E, situaciju sa e, industrijom proizvodnje zrakoplova u Rusiji i znate kako je to završilo. Zato mislim da je bitno da imamo tu zemljopisnu ravnotežu. Zahvaljujemo. Sada dajem riječ gospođi Sabine Lozing. Ja, vielen dank. Da, hvala vam. Ja, nažalost, nisam bila prisutna na prvoj raspravi, ali moj klub zastupnika i ja Nemamo nekakvih velikih razlika u odnosu na nacrt koji je predstavila gospođa Valero. Sad, neki kompromisi koje, koje su razrađeni u nekim pojedinačnim razgovorima, ja, to, ja ih ne znam, pa ne mogu ništa o tome reći. Ja govorim zapravo samo o nacrtu i postojećim amandmanima. Žela bih naglasiti da je zajedničko stajalište nudi jedan jako dobar okvir, e, kriteriji su razrađeni i po mojem mišljenju radi se o tome kako te kriterije djelotvorno provesti. Pozdravljam nacrt izvješća kakav je sada i e, ja sam podnijela samo nekoliko amandmana no, e, kad sam čitala sve, svih tih 180 amandmana, vidim da su oni jako različiti. Djelomično iz našeg e, motrišta pokušalo se kroz to unijeti neka težišta u izvješće koje mi smatramo neprimjerenima s obzirom na tematiku. Raduje me to je izvjestiteljica kao i e, dva e, njezina suradnika iz drugih klubova da su uzeli u obzir članak 10 e, zajedničkog stajališta kao nužnost i posebno te, da su uključili te izmjene uz članak 10 u kompromisne prijedloge. Za nas bi to bila vrlo važna točka, barem do sada toliko. Dobra, vidim e, da naš izvjestitelj Seni e, FDDA e, je ovdje. Zapravo nisam sigurna je li gospodin imenovan izvjestiteljem za njegovu klubu zastupnika. Imate riječ. Hvala. Htio bih naglasiti stajalište koje je zauzeo naš kolega iz EPP-a. E Mislim da e, je točno da države članice trebaju imati e, slobodu. Prvo, e, e, kod zajedničke odluke, to je zajednička odluka, ali to treba biti neovisni odabir Europe. Često ta zajednička stajališta diktiraju vanjske sile, neću se spominjati imena, ali SAD nameće ta stajališta Europi. Europa ima svoje vlastite interese, to nisu interesi NATO ili interesi stranih sila. Drugo, e, e, e, želim se očitovati o tome da li države članice trebaju zadržati potpunu slobodu. Mislim da je to ključ. Mislim da je to skandalozno kako je Francuska prošla u odnosu na Mistral, zemlje, države članice trebaju zadržati potpunu neovisnost. Francuska je jedina zemlja u EU koja je tehnološki neovisna u slučaju Ujedinjene kraljevine oni nemaju tehnološku neovisnost, oni ovise o SAD-u u smislu korištenja njihovih bombi i nuklearnih podmornica. Mi smo jedina zemlja koja ima tu neovisnost. Mi e, ostajemo kod nje i želimo je zadržati, to je naše stajalište i mi mislimo da to je jako važno za budućnost u smislu tehnološke neovisnosti, dakle da za zajedničko stajalište, ako postoji istinska evropska politika, no ipak jedina zemlja, po mišljenju mog kluba, koja ima e, relativnu neovisnost o tehnologiji, treba to zadržati i ne smije popustiti pred odlukama koje e, e, donose drugi, ne može zanjegati svoju suverenost. Hvala. Hvala. Ja imam samo kratko pitanje za izvjestiteljicu. Vi ste rekli da primjena zajedničkog stajališta u praksi ne funkcionira uvijek, barem dosada nije uvijek funkcionirala, pa iz kojih izvora ste stekli takav dojam? Thank you. Uh, ladies and gentlemen, uh... dame i gospodo, uh, vremenski uh, uh, vrijeme za naš sastanak je vrlo kratko nakon ove reorganizacije i kako e, nema konsenzusa između izvjestitelja Sjenje i ja predlažem da sada završimo ovu raspravu o izvozu oružja, o tom izvješću o izvozu oružja e, i, e, i da pređemo na razmatranje provedbe zajedničkog stajališta. U međuvremenu održat ćemo sastanak izvjestitelja u Sjeni E, e, rado ćemo razmotriti e, amandmane 12. studenog. Slažete se? Dobro, hvala. Gospodin Valero, izvolite. Imate riječ, hvala. Molim vas, budite kratki. Biću vrlo kratka. Samo želim zahvaliti svima vama na vašim primjedbama. Sigurna sam da ćemo moći održati konstruktivan sastanak 22.10. E, odgovorit ću i gospodinu Galasu na njegovo pitanje. Ne radi se samo o jednoj studiji. E, e, razmatramo izvješće KOMS, informacije o njemu, onda to uspoređujemo s onim što smo i prije napravili, ali ja sam proučila izvoz izvješća u Švedskoj tijekom tri godine, evo i Evo, samo hoću reći što smo učinili, što nismo učinili. Hvala. Sada zatvaram e, raspravu o toj točki dnevnog reda. Sljedeća na, dnevnom redu je borba protiv e, nasilnog ekstremizma. E, želim pozdraviti dva panelista. Mm, taj tim je tu sudjelovao i svi koordinatori su bili tu, osobito gospodin Galer. I e, on je predložio taj tim i zahvaljujući njegovim sugestijama ovdje s nama gospodin Max Kruzem, kojeg želim pozdraviti. Gospodin e, Kruzem je izvršni direktor Hedaja, Međunarodnog centra izvrsnosti za borbu protiv nasilnog ekstremizma. Drugi panelist je dobro poznat, svi ga dobro poznamo, zapravo to je gospođa eh, Hannah Daniel, savjetnica eh, u projektu za borbu protiv ekstremizma. Svi smo mi zabrinuti zbog eh, povećanog vala ekstremizma u našem e, i bliskom i daljem susjedstvu. Nažalost, e, s tim se moramo suočiti i na našim teritorijima. Evo, samo ću spomenuti događaj u Parizu, a i u drugim e, gradovima, to je bilo dosta nedavno. Imali smo strašne terorističke napade u zemlji kandidatkinji i to u Turskoj. No, evo, sad ću bez odgode dati e, riječ našim panelistima i prvo gospodin Krusem imate riječ. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Prije 40 godina mladi Njemac e, otišao iz Berlina, otišao na e, lijepi mali otok koji se zove Abu Dhabi koji će kasnije postati e, glavni grad Ujedinjenih Arabskih Emirata. Zaljubio se u jednu e, lijepu beduinku, arapkinju, oženili su se i rodilo se troje ružne djece, ja sam drugo djete. Ljudi koji poznaju moju priču, njih pitam uvijek jednostavno pitanje. Kako biste me klasificirali? Jesam li ja polu poluarab, jesam li e, bijelac ili crnac, jesam li kršćanin, musliman, e, e, kombinacija ili nijedno toga? Sokrat je e, u davno doba rekao, e, ja nisam ni niti e, grh, ja sam građanin svijeta. Evo, taj osjećaj globaliziranog identiteta, pripadnost raznim kulturama sada je izloženo prijetnji. Ekscelencije, dame i gospodo, u ovom trenutku postoje oni koji stalno promiču kulturu smrti, kulturu razaranja. Ono što mi trebamo učiniti je promicanje kulture života, kulture, e, e, konstruktivne kulture, izgradnje. Evo, to je ono što mi pokušavamo raditi u Hadaji, Međunarodnom centru izvrsnosti za borbu protiv međunarodnog terorizma. E, Povišu vas na jedan e, kratki put. Mi smo mala organizacija, nadam se da ću naglasiti neke važne ključne teme, a kasnije ću vrlo rado odgovarati i na vaša pitanja. Moja pomoćnica Ajla pomoći će mi. E, Hadaja, a to je brand, znači vodstvo. To je arapska riječ, ima islamske korijene, ali ne bilo koje vrstvo vodstva, nego ona vrsta koja dolazi iznutra u rujnu 2011. tijekom inauguracijskog e, e, sastanka globalnog prototarističkog e, foruma tamo su bile države i zadnja Evropska unija, tamo smo shvatili da vojna, sigurnosna, e, svi ti pristupi u borbi protiv terorizma nisu dovoljni, da moramo gledati dublje e, psihologiju, društvo, povijesta nedavno, od nedavno i e, moramo gledati vjerske korijene. Kako ćemo razumjeti složenost te pojave? Evo, to je zamisao iz koje je nastao ovaj centar tijekom e, tog e, sastanka. Ministar vanjskih poslova Ujedinjenih Arabskih Emirata predložio je da sjedište centra bude u Abidabiju. E, e, GCTF je neformalno okupljanje 49 vlada koje se temelji na sustavu supredsjedanja šest radnih skupina e, istovremeno su one kojima se supredsjeda. Važnost ove informacije temelji se na zamisli da upravni odbor daje se sastoji od 12 vlada koje su zastupljene u radnim skupinama u GTSF-u a to stavlja Hedaju na jednako mjesto zapravo od svih politika, različitih organizacija i drugih stvari koje također radimo. U osnovi u našoj organizacijskoj strukturi imamo tri glavna cilja, imamo odjel za istraživanje i analizu, ali obavljamo i izobrazbu, imamo odjel za izobrazbu i izgradnju kapaciteta, za dijalog i suradnju, i e, svaki od tih odjela vodi predstavnik druge vlade, recimo e, tursku vladu vodi, e, turska vlada vodi istraživanje i Ujedinjeno kraljevstvo dijalog, a e, SAD nam je dao jednog stručnjaka i nadamo se da će on s nama surađivati. Ljudi nas pitati što to čini Hedaju vrlo jedinstvenom i drugačijom. Želim podsjetiti ovdje ključne stvari. Prvo Hedaja je nepolitična organizacija nemamo e, politička mišljenja per se. Mi smo ne ideološka organizacija, ne pristupamo nekoj pojavi iz neke konkretne ideološke baze, nego na temelju činjenica i dokaza. Pa kao prvo, mi svi vjerujemo da smo svi mi dio rješenja. Dakle, važno je da dijelimo teret ne samo sa vladama, nego i sa drugim organizacijama, ne vladinim organizacijama, vođama zajednice. To je rad e, e, u kojem svi mi moramo sudjelovati. E, žao mi je što vas bombardiram e, sa nekim konceptualnim e, diferencijacijama. Dakle, što je CVE? To je borba protiv nacionalnog ekstremizma. Kao prvo tu je pitanje prevencije. Što moramo učiniti kao prevenciju? Uloga zajednice ovdje je jako važna, to je druga važna točka. Mi vidimo ulogu i za učitelje u školima i za stručnjake u komunikaciji i za medije, vidimo ulogu za vođe zajednice, dakle svi, a sve one koji mogu razumjeti cijelu tu složenu e, e, pojavu jedne zemlje. Mi radimo razne stvari u Hedaji, e, imat ćete ove proznice na raspolaganju, nećemo sad proći kroz sve njih, e, dođite na našu internetsku stranicu, e, obratite nam se, ali želim naglasiti tri ključne stvari. Prvo je uloga e, obrazovanja u borbi protiv nasilnog ekstremizma, e, obrazovanje ponekad može biti rješenje, ali ponekad i problem i uzrok e, tog problema. Mi smo izradili dva važna dokumenta. Prvo je e, memorandum iz Abu Dhabija gdje se potrdavaju dobre prakse u tom e, pogledu i dali smo akcijski plan za praktičare kako provoditi tu politiku i djelovati. Druga tema koja je jako važna i vrlo je aktualna, a to je E, fenomen sadašnjih e, e, boraca protiv terorizma. Dakle, kako će se, pitamo se kako se neko u nekoj zemlji identificira sa stranom ideologijom, putuje da ubije strance. Dakle, što je tome uzrok i koje mjere moramo preventivno u tom pogledu poduzimati i na posljedku zadnja tema kojom zaključujem, a to je pitanje komunikacija. Očito svi se slažemo da u ovom trenutku su radikalne skupine vrlo e, moćne i njihov pristup ne samo za promičbu e, e, je jako važan, nego oni i regrutiraju našu mladež od, ih u strane, strane okruženja gdje na koncu ubijaju druge i sebe. U osnovi sa ovim tehničkim sposobnostima koje imamo želim naglasiti ključne projekte na kojima smo radili u tom pogledu. Kao prvo, nedavno smo radili sa našom sestinskom organizacijom u okviru e, e, ovog GCTF-a, a to je Međunarodni institut za pravosuđe i vladavinu prava kako bismo izradili nastavni plan i program za izgradnju kapaciteta kada se radi o pitanju rješavanja stranih terorističkih boraca, e, što mi zapravo mislimo. I smo tako to naglasili tijekom sastanka koji smo držali da pokažemo e, kako to funkcionira, e, tko će imati koristi od toga i koji su rezultati. Istovremeno mogli smo, e, uspjeli smo spomenuti više od 44 aktivnosti u vezi sa planom i programom i izradili smo istovremeno konkretne inicijative u tom pogledu kako se nositi sa različitim izazovima s kojima smo također suočeni. Na posljedku želim zaključiti i reći da Hedaja u ovom trenutku u smislu e, e, rada koji e, produciramo i sredstava financiranja koje dobivamo imamo više struko financiranje za programe iz različitih izvora. Jedan je konkretan iz Europske unije. Trebamo financirati oko 40 programa u sljedećih četiri godine, ukupno 5 milijuna eura kako bismo se rješavali različite izazove E, u okviru te borbe protiv e, ekstremnog terorizma. Hvala vam lijepa, odgovarat ću na vaša pitanja. Hvala lijepa na ovim uvodnim primjedbama, a sada gospođa Šana Daniels. Dobro jutro, hvala predsjednice i odboru što ste me pozvali i da govorim o vrlo važnom pitanju. E, s obzirom na sada E, svaki dan e, se e, vidimo sve te strašne stvari koje oni rade. Prošli tjedan vidjeli smo kako su i ubili oponente, a i ovo bombardiranje u Turskoj, ove bombe u Turskoj. U Ujedinjenoj kraljevi svaki puta kada slušamo vijesti, mi zapravo idemo sve više, smatramo, od našeg demokratskog društva prema kaosu i totalnoj destrukciji. E, koja je motivacija e, u pozadini ovog nasilnog ekstremizma, želi bismo otkriti? E, ne radi se samo o samom nasilju po sebi, nego ono je motivirano ekstremističnom ideologijom i samo ako promijenimo tu motivaciju možemo spriječiti buduće nasilničko ponašanje. Moramo se nositi s tom ideologijom koja je u podlozi, a koja se koristi za opredanje takvih aktivnosti ideologija je e, e, slaba karika. E, tu se zapravo promiče koncept drugačijeg, drugačijih nas protiv njih, potiče se odvajanje od glavnog dijela društva. Ali kad se izloži e, to javnosti, onda se ova propagandna mašina kreće u protunapad i promiču pozitivne neke stvari. E, to stvara plo, to koje je plodno za radikalizaciju i za regrutiranje e, terorističkih organizacija za provođenje nasilnih aktivnosti. Ako se želimo baviti tim procesom radikalizacije, moramo se pitati e, zašto je ta motivacija e, za nasilni mislim, tako učinkovita. S jedne strane imate vojne slike Isusa, vidi se njihova snaga na njima, obećuje se slobodna islamska država, slobodna od e, zapadnog zla. One su jako šokantne, ali imamo e, mnoge e, e, slike onih koji podržavaju ISIS, a koji se voze u BMW-ima, jedu kolače, plivaju, šetaju parkovima. To, je, to su sve slike koje standardizira društvo koje ISIS pokušava prenijeti tu poruku da ga želi stvoriti i to im pomaže regrutirati pripadnike fluentni su socijalnim medijima, imaju vještine da se e, nadovežu na razne ranjivosti pojedinaca. Od sredine srpnja do kolovoza e, ove godine ISIS je izradio 900 različitih propagandnih e, uradaka 52% e, se usmjerilo na pitanja koja se tiču kvalitete života, kao što su hrana, škole, infrastruktura, a 47% se usmjerilo na vojne e, teme, a samo 3% je prikazalo brutalnosti. E, to je povećalo broj službenih tih mjesta na kojima se oni promiču kako ćemo e, se e, boriti s takvom propagandom? E, mi moramo slaviti slobode koje mi uživamo kao dio demokratskog društva i trebamo izložiti tiraniju jedna od najvažnijih stvari koje ne smijemo dozvoliti da se zaboravi je da je većina Isusovih žrtava da su muslimani oni su pretrpjeli više zla od tih ekstremista nego bilo ko drugi. E, oni e, ako ne priznaju njihovu ideologiju i njihove aktivnosti E, onda nastradaju. ako mi možemo stvoriti jednu snažnu protupriču, protu e, okvir za to, možemo se boriti sa tim njihovim propagandnim pričama. No, to nije posao samo za vlade. Civilno društvo i privatni sektor moraju naći način kako izraditi tu otvornu protupriču kojom će se boriti protiv tog naselja. E, kamp kampanje kojim se govori istina ali su na Twitteru e, gdje se e, govori o, u kojoj će se prikazati ta islamska država kao e, utopija jasno je da će najsnažnije takve protupriče zapravo doći od društva, od građana, ne od država. I one će biti puno učinkovitije ne želim to karakterizirati samo kao muslimanski problem, ali moramo e, se povezati s ljudima koji su najbliže tom pitanju i se iskoristi sve, mo, sva moguća sredstva da regrutiraju pojedince. E, I muslimanske zajednice moraju ponuditi alternativu države i društva, moraju priznati značajni doprinos koji je dala muslimanska zajednica i moraju se pobrinuti da se muslimanski građani osjećaju vjednima. Mi trebamo e, muslimanstvo priznati ne samo kao vjeru, nego kao snažan kulturni identitet sa velikom povješću i treba ga slaviti. Postoji izložba koja se e, zove 1001 izum e, kojim se prikazuje kreativnost muslimanske zajednice E, kad je ta izložba došla 2010. u London, e, e, posjetilo je 400 tisuća posjetitelja i sada već u svijetu je preko 50 milijuna ljudi posjetilo tu izložbu. pokazalo se da je takva priča zapravo uspješna i da se ona obraća zajednicama u kojima žive, objašnjava se odakle su oni došli, kako su se uklopili u, u društvo u cjelini. Isto tako moramo razumjeti da postoji raznolikost unutar muslimanskih zajednica. Postoje oko 2 milijuna, 44 e, e, milijuna u Europi. Ne možemo ih sve svrstati u jednu kategoriju. Mislim da e, moramo isto tako biti jedinstveni kad se suočavamo sa ekstremizmom. Ali zapravo oni nisu toliko jedinstveni koliko se koji puta čini. Oni imaju različite frakcije tamo. Mi e, imamo više nacionalno, više vjersko društvo, mi slavimo naše različitosti kao naše e, e, snage, kao našu snagu. Moramo iskoristiti tu našu prednost kako ćemo podijeliti one projekte koje već postoje u našim zemljama i koji su uspješni. Na nedavnoj općoj skupštini Ujedinjenih naroda E, projekt za borbu protiv ekstremizma. E, bio je zajednički domaćin e, sa takvim drugim projektima iz 40 zemalja koje se sve bore protiv takvog ekstremizma je u tome sudjelovalo. Bila sam jako impresionirana radom koji ti mladi ljudi pokušavaju obaviti u svojim zajednicama. Sa malo resursa, sa malo izobrazbe uspješno se bore protiv ekstremističkih ideologija i daju alternative. Takve platforme koje e, uspješno e, e, e, dobivaju mlade da sudjeluju, ključne su da se osigura da opasnost od masovnog ekstremizma neće i nadalje biti prijetnje našim društvima. Države članice moraju ozbiljno razmotriti načine kako e, se umiješati i spriječiti ove propagandu ISIS-a. Oni 90 tisuća puta tvitaju dnevno. To je a vjerojatno će uskoro doći do šesto puta dnevno. Mi e, se protiv toga moramo boriti, e, moramo raditi sa institucijom e, da identificira takve ekstremističke korisnike, ali moramo biti realni u smislu opsega tog izazova. ISIS ima 46.000 tisuća Twitter računa i ako želimo zaštititi ranjive Evropljine od ekstremizma i nasilja, moramo ulagati znatna sredstva u e, prikladne protumjere. Mora postati puno veća suradnja između država i e, društava za socijalne medije i e, projekt za borbu protiv ekstremizma snažno bi potikao e, e, sastanak između takve poduzeća iz Silonske doline i država koje su tu postigle e, naprijed. Tako treba naglasiti tri stvari. Prvo trebamo priznati da je e, prva motivacija ekstremizma ta ideologija. Ako uklonimo motivaciju iza nazilja možemo spriječiti da se ono ponovno događa moramo imati snažnu e, zajedničku protupriču e, koja će se boriti protiv sve organizirane poruke mržnje i razaranja i na posljedku to nije samo nešto što trebaju raditi vlade nego i e, civilno društvo, privatni sektor, svi zajedno trebamo raditi da se borimo protiv tog nasilnog ekstremizma. Daniel. Hvala vam, gospođo Daniel. A sada raspravu. Prvi je gospodin Galer. Da, hvala vam na ove dvije prezentacije. Tema je izuzetno važna za nas. A isto tako i za zemlje iz kojih dolaze takva nastojanja. E, mislim da je od odlučujućeg značaja da imamo organizacije kao što je Hedaja i to u samom, koje su smještene u samom muslimanskom svijetu. I naravno mi izvana možemo nešto činiti i činimo u našim vlastitim društvima, pokušavamo doći do ljudi kako oni e, ne bi e, pali u tako jedno duhovno, duševno stanje, no e, uzroci tog radikalizma i tog nasilja su upravo u navedenim muslimanskim zemljama. Ja s jedne strane vidim izravnu vezu između obrazovnog standarda društva i stupnja radikalizacije tog istog društva. Možda su Postoje naravno i neke iznimke, postoje neke i ljudi koji sa svojim novcem podržavaju ekstremizam i obrnuto. Ali ako usporedim zemlje kao što su Tunis i Egipat primjerice, onda doista vjerujem da tu postoji jedna veza između nižeg e, stupnja političkog ekstremizma koji dolazi do izražaja i na izborima i E, standarda obrazovanja i života u Tunisu. Ili zemlje kao što su Egipat, e, ali opet imate druge e, siromašne zemlje kao što je Jemen gdje je društvo lakše zavesti sa radikalnim rješenjima. To sam nekako utvrdio. Ukupno gledano, unutar muslimanskih zajednica mora se iznaći način a to imam e, i kao pitanje upućeno vama i vašoj organizaciji, mora se pronaći način da se islam pripremi i protumači u svijetlu 21. stoljeća. Ne možemo to mi učiniti koji nismo muslimani, mi nemamo niti pravo na to, niti vjerodostojnost u tom smislu. To mora proizići iz samih muslimanskih društava i učenja e, koje slijede sami muslimani. Kako vam se čine izgledi za to da se tako nešto učini na sveučilištima, u gradovima gdje se razmišlja o toj religiji? Kakve su šanse za to? I u kojoj mjeri su vlade koje su time pogođene spremne tako nešto podržati? U slučaju Saudi Arabije možda bi se čak očekivalo suprotno. Thank you, Mr. Khan. Hvala, gospodin Khan. Uh, thank you, uh, can I Hvala vam. Pa evo i ja bih pozdravio oba naša gosta danas i zahvalio na informacijama koje su s nama podijelili. I to su jako dobri primjeri, ja ću se nadovezati na centar Hedaja i rad tog centra. To je jako dobra platforma borbe protiv ekstremizma, no iskoristio bih ovu priliku da naučim malo više, pa ću pitati neka pitanja, a vi onda možda možete to proširiti kako bismo mi bolje razumjeli ovo je dobra prilika da naučimo iz dobre prakse o jednom pitanju koje utječu na sve nas. To je globalni problem i mi globalno moramo raditi na njemu. Postoji jasna tenzija između nasilnog ekstremizma i ideje slobode izražavanja. Kako povući tu liniju? Jer ako pomiješamo jedno i drugo, postoji stvarni rizik da ćete e, zapravo napuniti redove nasilnog e, ekstremizma. S druge strane, što se financijske strane tiče, jasno je da UEI postaje važan, važno čvorište na financijskoj strani. Mi znamo da oni poduzimaju neke dobre korake u smislu E, upravljanja time i praćenja toga, no zanima me koliko ti koraki, koraci idu u smjeru drugih zemalja i kako osigurati da porazgovaramo sa pravim e, ljudima kako se ne bi zatvorili neki računi nedužnih ljudi, primjerice. Drugo pitanje sa cijelim tim područjem je da u srcu toga svega su politička pitanja i brojni od tih nacionalnih ekstremista koriste krinku religije. Nažalost, brojne zemlje, ne samo u regiji, već i daleko izvan regije, zapravo koriste to kao alat za svoje političke ciljeve. Kako to razdvojiti? Da se to ne pomješa i da pomogne na neki način. I još dvije točke gdje bih želio da nam pomognete. Čuli smo što je rekla Hana, cijeli to područje socijalnih i društvenih medija. Kakav, kakva istraživanja ste e, proveli u smislu poruka koje se šalju kroz društvene medije i koje su to protuporuke? Što, što se može učiniti? jer koristi se e, taj e, krinka religije za različite e, zahtjeve institucija. Pomozite nam s tim slanjem poruka. Jedno od pitanja je i pitanje stranih boraca. Mnogi od njih su europski građani koji su ovdje rođeni, ovdje su odgojeni. A što je to što njih tjera da napuste ugodan život ovog područja i odu tamo gdje ima toliko nasilja, problema i teškoća. E, ko, što, što učiniti po tom pitanju? Hena, vama bih zahvalio što ste donijeli ovu izložbu 1001 izum. Ja sam zapravo to pokrenuo, bilo je to u Manchesteru koji je izostan grad Možda bismo to trebali dovesti ovdje u Europsku uniju. Mislim da je izuzetno važno razumjeti cijelu tu ideju civilizacije. Brojni razgova, govore o sukobu civilizacija, no sve civilizacije su zapravo povezane. Mi svi imamo svoj udio u tome. Mislim da će nam bolje razumijevanje pomoći da se borimo protiv toga. Ima toliko neznanja, čak i ovdje u parlamentu. Hvala vam. Hvala. Pan Krasnodemski. Ja imam jedno pitanje, osobito za gospođu Daniel. Jer u raspravama stalno stječem osjećaj da možda nešto nedostaje. Nešto što ne nalazimo toliko u političkim raspravama, možda više u, u književnosti ili u intelektualnoj raspravi o po, porijeklu ili uzorcima terorizma i radikalizma. Zar ne mislite da biste trebali biti više autokritični? Znamo da E, dolazi do radikalizacije i da je to ljudima sve atraktivnije, ne samo muslim, muslimanima, već i raznim manjinama. Možda bismo trebali napraviti malo dublju dijagnozu i zapitati se što je to u našim društvima što je pogrešno u Europskoj uniji, što je to u našim društvima što navodi ljude na takvu vrstu radikalizacije. I dok e, mi to ne učinimo, mislim da će uvijek postojati neka vrsta iznenađenja da netko u trećoj generaciji u Njemačkoj odjednom se pridruži ISIS-u. Ili mlada žena, primjerice sad sam pri, na sveučilištima, e, ne na njemačkim sveučilištima prije nekoliko godina, žene se pojavljuju odjednom sa odjećom koja simbolizira e, tu sve veću atraktivnost, privlačnost nove definicije žene u društvu. Možda nam je tu potrebno više socioloških znanja, socijalne antropologije, socijalne filozofije, ne znam čega. Također. Gospodin Tarnok, molim vas, ovo nije otvorena rasprava. Ovo nije brainstorming, molim vas. možete se javiti za riječ, naravno. Gospođa Valero, izvolite. Hvala. Znači, većina, e, većina toga je već rečena, znači ja mogu biti jako kratka. Ono što je mene poprilično potreslo jest e, pitanje što možemo napraviti da dođemo do e, veće publike, do šire javnosti jer kada govorimo o Ujedinjenim Arapskim Emiratima i o nekim e, drugim zemljama susjedstva, činjenica je da postoji fenomen tih stranih boraca koji dolaze upravo iz Europe i mi znamo da e, već sada je prisutno nekakvih 5000 stranih boraca koji su otišli iz Turske e, u, iz Europske unije u Siriju. Dakle, ja se slažem s vama kada kažete da moramo pokušati spriječiti prije svega takve fenomene. Ali što znači spriječiti? To znači nalaziti se s tim ljudima. Kako ćeš se naći s tim ljudima? To je moje pitanje. Kako možeš imati uopće uspjeha u tom pothvatu? Kako ćeš doći do njih? Ono što nama treba, a to su jasni primjeri napretka. Bitno je da možemo pokazati da smo nešto napravili, bitno je da možemo pokazati nešto pozitivno kako bismo mogli spriječiti. I kako bismo mogli doći do tih skupina koje su nama zanimljive. Thank you very much. Hvala vam. Ovo je jedna dobrodošla i ohrabrujuća poruka Spomenuli ste važnost identiteta i obrazovanja. Mislim da identitet i razumijevanje značenja života je od središnje važnosti, osobito za mlade ljude čudo da brojni ljudi u Europi danas su zainteresirani za ta ekstremna rješenja jer postoji opće razočaranje u institucije, u establishment, u društveni i ekonomski život. I to sve se povezuje sa nedostatkom značenja života, kulturnih korijena ili čega već. Stoga E, se traži neki prečac, prečac u rješavanju problema života. I to je nešto što smo shvatili. No, spomenuli ste da obrazovanje samo po sebi nije dovoljno. Da vam je potrebno dublje obrazovanje. Ja se tu zaista pitam koja je uloga religije u tom obrazovanju jer ako govorimo o razumijevanju između različitih kultura, ne možete izbjeći e, osnove religije, jer muslimanski svijet vrlo se blisko povezuje s religijom, dok evropski svijet je, ajmo reći, više agnostičan. Kako izbjeći nešto što je sveto jednoj religiji, slažem se sa kolegama da civilizacije nisu odvojene. One se nadopunjuju i pružaju ruku jedna drugoj, no to se mora odvijati na temeljima uzajamnog poštovanja. E, I e, ako možemo u razmišljanje mladih ljudi uvesti značenje života i sveto života, to bi moglo biti dobro rješenje to se može učiniti, no kao što sam spomenuo, vaš primjer je vrlo ohrabrujuć. Hvala vam. Gospodin Lopez Vestovac. Mm, thank um, Hvala vam. gospodine Cruz, vi dolazite iz eh, miješanog odnosa, e, tako i ja, meni je otac Amerikanac, majka Španjolka. Mislim da smo mi u privilegiranoj poziciji jer služimo ovom svijetu i imamo dužnost povezivanja. Ta dužnost nije jednostavna, neće svi biti zadovoljni. Ako dođem u Ameriku, moj prijatelj San Jose neće biti tako e, sretan. Ako postanem preveliki španjolac, e, možda neko drugi neće biti previše sretan mi imamo tu rijetku privilegiju s obzirom da služimo tim umjerenim ljudima da pokušavamo i spojiti civilizacije. Ja znam malo nešto o vašem radu I zainteresiran sam jer vaša zemlja, moj kolega je isto već to spomenuo, poduzima jako dobre korake. Ne, ne samo da su to dobri koraci, mislim da ste vi e, na čelu jedne vrlo teške borbe protiv radikalizacije i protiv ekstremizma. Vi ste na prvim linijama. Čestitam vam na tome. A u vašem slučaju vaše institucije, postoje dvije stvari u koje bi malo podrobnije želio ući i da nam kažete malo više o tome. E, jedno je pitanje obrazovanja. To je nešto na čemu vi radite. Ključno je e, učiniti to ići na koljene. A druga stvar što se događa u Europi što nam je isto značajno a to je povećanje radikalizacije i u zatvorima na kraju krava. U zatvorima e, u Europe e, e, ljudi kad izađu iz tih zatvora usmjeravaju se u, u kanale ekstremizma. Što je vaše mišljenje o tome? Hvala. Gospodine alar Ja ću samo kratko E, ući na ono početno pitanje gdje se, ste opisali podvojnost identiteta. Ja bih kao europljani rekao da je vaš, na vaše pitanje lagano odgovoriti. Ako imate putovnicu neke države članice Europske unije, vi ste državljanin te države, ali ste istovremeno i europski državljanin. Znači, praktički svi građani u Europskoj uniji koji e, su ovdje, žive ovdje e, i možda su u drugoj, trećoj generaciji muslimanske obitelji, možda smatraju da je to problem. No, opet, njihovo pitanje identiteta je sasvim jasno, jer sve drugo je nekakva psihologija, socijalna pozadina, a trijezno gledano bi zapravo to pitanje trebalo biti vrlo jasno. I to me dovodi do druge teme, a to je tema obrazovanja. Ako ćemo biti iskreni, ja ću uzeti sad njemački primjer, Njemačka nema islamskog terorizma zato što smo profitirali od turskog e, poretka do prije nekoliko godina je e, turski, su, svi e, imami u Njemačkoj prošli kroz obrazovanje imali su jasno nalog da progovore o sadržajima i da e, je rekli su da je religija pod zapravo podvrgnuta državi i ne može ograničavati državu. Moje pitanje je malo dublje od toga. Da li okretanje od Turske kao jedine e, e, države od takvog uređenja, da li je to jedini strukturalno postojeći model? A što se tiče značenja kršćanske e, religije u europskim društvima, tu to, ona postoji kako bi postojala jasna, eh, jasan odnos između države, religije, a jasan odnos između eh, religioznih sadržaja koje treba pojasniti. Da li je eh, taj model strukturalno već mrtav ili je on neka vrsta indikatora odnosa između religioznog odgoja, u odnosu na državu i religiju. Thank you. Now I would like to ask... Hvala. A sada bih zamolila naše panaliste istim redoslijedom, znači prvo gospodin Kruze, da se e, osvrne na ovu raspravu i odgovori na neka pitanja gospodin Kruze, a onda gospođa Dejn. Thank you, Madam Chair. I have three pages written down of... Hvala. Ja sam zapisao tri stranice fantastičnih pitanja i komentara. Pokušat ću to grupirati i ispričavam se ako nešto izostavim. Naravno, mi možemo nastaviti biti u kontaktu i zadržati tu komunikaciju. Nadovezat ću se na ovo pitanje što se događa u muslimanskoj zajednici, islamskom svijetu i što oni trebaju činiti još i više. Nisam u poziciji komentirati E, vladu Arabskih Emirata, ali e, možda treba usporediti e, neke inicijative sa drugim arapskim zemljama gdje možemo napraviti poveznice. Postojala je inicijativa da imamo nešto što zovemo promicanje mira u muslimanskom društvenom forumu koja traje zadnje dvije godine. To je interni islamski dijalog moderni suvremeni islam u odnosu na radikalistički islam i to je jedan unutarnji proces u cijelom islamskom svijetu. Imali smo priliku sudjelovati u tome. Druga inicijativa je nešto što zovemo Vijeće muslimanskih e, mudraca, ajmo reći, e, gdje su uključeni prominentne osobe iz muslimanskog svijeta i tako vijeće, koncept tog vijeća je da se osigura jedna znanstvena razmjena na teološkoj razini kako bi se potaknulo suvremeno umjereno muslimansko razmišljenje. Istovremeno, nedavno su Ujedinjeni Arabski Emirati i Sjedinjene države kao dio suradnje u međunarodnoj koaliciji protiv Daesha pokrenuli su nešto što se zove SAVAB e, centar Svab centar je jedna online inicijativa u kojoj se e, dekonstruiraju e, poruke koje daje ISIL i daju se protuporuke i odašulju se protuporuke na to. Započinje se sa Twitter porukama pa i u drugim socijalnim društvenim medijima. Mi, nam je drago da smo i dio toga. E, fokus je na jednostavnoj ideji. A e, to nas vodi i do drugog pitanja, a to je izražavanje medija, sloboda medija i kako rješavamo ekstremizam. Biću vrlo iskren s vama. Na različitim sastancima na kojima sam sudjelovao, neki e, gospodin je uzeo svoj mobilni telefon i podignuo pred svima i rekao ovo nije mobitel, ovo je oružje. I on je napadao društvene medije, web stranice i tako dalje. A ja sam rekao, pa da, ovo je olovka, ako nekom e, gurnem to u oko, onda je to oružje, no to ne znači da je ta olovka loša. Znači mi ovdje propuštamo nešto, ako moji brat ili sestra 10 godina, 15 godina surfaju po noći i prolaze kroz proces samoradikalizacije, njih niko ne vrbuje, no oni nađu nešto što ih privlači u tome, povežu se s time i što ih ono natjera da naprave sljedeći korak. Upravo je to ta priča, ta poruka koja se prezentira. Mi nemamo alternativu. U trenutku imamo, u ovom trenutku imamo vakum i na ovdje neke skupine izlaze sa fantastičnim slikama, djece koje se ubijaju i zločina i kažu pa pogledajte sve te žrtve, nisko ništa ne radi po tom pitanju. E, da li imate osjećaj identiteta, svrhe, pridružite nam se. I zapravo naša nesposobnost da osiguramo alternativu je ta koja omogućuje da se proširi taj vakum i e, da drugi kapitaliziraju na tome. Ja bih kratko komentirao još i neka vrlo važna pitanja. Rasprava o religiji u odnosu na političke aktivnosti. Svi znamo, Europa je šampion toga da postoji stalna rasprava, postoji politička religija, neke grupe će uvijek reći moja vjera ima nešto za reći o tim pitanjima, javnim pitanjima, ja želim to izraziti, ja želim to prakticirati i tako dalje. Jean-Jacques Rousseau, Voltaire i tako dalje se vjerojatno okreću u grobovima zbog ovoga, jer u njihovo vrijeme budućnost Francuske Europe, demokracije je možda bila drugačija. No sada ne postoji ništa pogrešno vezano u samu raspravu i to je povezano uz neka jako lijepa pitanja koja se postavljaju. Ono što nedostaje u ovom trenutku je nedostatak generiranja novih ideja koji su potrebni za suvremeno vrijeme. Mi, mi nismo više u eri sukoba civilizacija, mi smo u poslu izgradnje civilizacija, povezivanja civilizacija i kretanja na sljedeću razinu. Stoga kad mi ljudi kažu a vi ste samo iz Emirata, ja kažem, <laughs> a, ispričavam se, ali ja sam genetski na pola Njemac. A neki mi kažu, ah, ti si previše zapadnjak, ti si previše Njemac, a ja kažem, žao mi, ja sam samo na pola to. U svakom slučaju, e, zbog toga sam ja možda na pol sinja, na pol deva i ne možete ništa učiniti po tom pitanju. I na kraju je zapravo to realnost za razliku od vas, e, gospodine Lopez, ja nemam vaš dobar izgled, ali mi dijelimo istu perspektivu, a to je gledati e, na stvari iz različitih motrišta. Još imam dva kratka komentara i ispričavam se, e, želio bi omogućiti još i više rasprave. A jedno je pitanje kritične analize i trajne rasprave u Europi i u muslimanskim društvima. 7. siječnja e, je e, onaj incident Charlie Abdo šok za sve iz tri razloga. Počinitelj je bio osoba koja treba vam biti u okruženju koje se smatra bakljom slobode e, u svijetu. I kako su na kraju oni postali tako očeni da su svoje neslaganje izrazili kroz ubijanje drugih suda oni su odgojeni e, tamo, znači ne u nekakvoj državi obježenom sukobima. Drugim razlog je da počinitelj dolazi iz određene etničke skupine, ali žrtve u Šarli Abdo, su bile iste te etničke skupine. Jedan od policajaca također iz te skupine, a iz te iste skupine je neko štitio tradicionalnog e, neprijatelja u, e, u e, hranom. Pitanje je, dakle, oni svi dolaze iz istog okruženja, iste etničke skupine, zašto različite reakcije, zašto jedan ubija, a drugi štiti. Treći razlog zbog kojeg to iznenađuje, a ja tu zaista moram biti iskren sa sobom i sa svima ovdje, pravo pitanje je sljedeće. Jesu li, da li naši sustavi danas E, e, ne nastavljaju taj san globalnog državljanstva. Jer e, ja ne gledam vašu boju, gledam osobu koja je unutar vas, muškara, žena, pozadina i tako dalje. Me ne zanima toliko, bez obzira na vašu filozofiju E, gledanje na svijet, postavlja se pitanje kako možete opravdati korištenje nasilja protiv nevinih ljudi. Problem nije da je neko različit. Ja sam različit, pa možda zato i radim psihologiju i drago mi je da vidim psihijatra i psihologe u ovoj prostoriji koji naglašavaju psihološku komponentu. To je važno pitanje, ali to nije jedino pitanje to je multidimenzionalno pitanje, imamo devet različitih tema, a te teme će rasti. I zadnje pitanje koje že, s kojim želim završiti je i pitanje obrazovanja. I tu doista mi se sviđa to pitanje jer stvarna e, stvar s kojom smo sada suočeni je sljedeći, sljedeća. Ja mogu reći da je Daesh, al svaki u Kolumbiji, to sve zločinačke skupine ali ja ovime samo označujem nešto kao nešto, ali ne dajem instrumente kritičnog razmišljanja. Ja zaboravljam da obrazovni proces nije samo ono što učimo, već kako kako je naša interakcija sa društvima, obiteljima, koja je uloga svih koji su to uključeni. Iz tog razloga obrazovanje je iskustveni proces, ne samo da neko sluša, već slušatelj radi i odrađuje svoje kognitivno razmišljanje, ima svoje ideje u tom smislu. U tom smislu ja zahvaljujem i ako mogu odgovarati naravno i još pitanja. Nažalost, to će biti teško jer naša sljedeća panelistica gospođa Daniel će sada iznijeti svoje razmatranja. Ja ću pokušati biti kratka. Će vas nadovezati na neke od točaka Ispričavam se ako se ne osvrnem na sve. Jedna od prvih točaka je veza između standarda života i rizika radikalizacije. Ja ne sumnjam da to postoji u nekim područjima, međutim riskiramo pojednostaviti e, pitanje da kažemo da su mm, e, loši razvijena područja ta koja E, podlježu radikalizaciji. U Britaniji to nije slučaj. Recimo imali smo onu priču djevojaka iz istočnog Londona koje su išle u Siriju koje nisu bile iz siromašnih obitelji, znači to su bile odlične učenice, jedna, od jedne se očekivalo da ode na Oxford, a one su odabrale ISIS. u smislu e, poruka kako tumačimo islam u 21. stoljeću, ja se slažem, ja nisam u poziciji da to učinim, no rekla bih da mm, to ne moramo nužno raditi na taj način. Postoje muslimani, umjereni muslimani koji e, odašlju umjerene poruke. Ono što mi moramo učiniti jest osigurati njima odgovarajuću platformu kako bi oni mogli širiti pozitivnu priču koja je protivna ovoj negativnoj. E, kako ćemo doprijeti do ljudi? Pa tu mislim da trebamo koristiti postojeću infrastrukturu. Postoje mreže umjerenih muslimana možda oni nisu u vijestima svaki dan, ali oni postoje i oni rade izvrstan posao u cijeloj Europi. Trebamo identificirati koje su to skupine i omogućiti im da rade. Ne trebamo diktirati kako će oni voditi svoje programe, ali moramo osigurati da imaju podršku i resurse e, da odraze taj posao. Što se tiče obrazovanja, Slažem se da trebamo raditi sa edukatorima i socijalnim radnicima. Trebamo osigurati da kada ti ljudi budu suočeni s tim problemima u razredu ili u zajednici, da imaju alate boriti se protiv toga, a da ne donose neke loše informirane odluke i možda riskiraju počinjenje kaznenog djela. Što se tiče identiteta, tu se slažem neki mladi ljudi traže značenje života, svrhu života. Oni žele znati koja je njihova uloga u društvu u kojem žive. Oni žele e, znati koju doprinos e, mogu dati tom društvu i to je ta pozitivna poruka koju možemo daslati. Možemo reći vi ste mladi, vi ste dio društva, mi vas cijenimo i želimo da odradite dobro. Hvala. Thank you, madam. <coughs> Uh... I, I like to thank uh, both panelists. Hvala lijepa gospođo, oba panelista, gospodin Krusim i gospođo Denjo, hvala vam lijepa na ovoj izuzetno zanimljivoj raspravi. Sigurno sam kad kažem e, da izražavam mišljenje svih e, naših članova pod odbora za sigurnost i obranu da moramo nastaviti e, ovu temu. Svakako ćemo sve ovo uzeti u obzir. Hvala vam za ovo danas. Ostaćemo u kontaktu i svakako namiravamo nastaviti govoriti o ovoj temi. Hvala. A sada ćemo odmah krenuti na još jednu temu dnevnog reda. Dozvolite mi, e, sad ću pozdraviti naše paneliste. Dame i gospodo, molim vas sjedite, e, molim ljude koji žele otići sada iz dvorane, da budu malo tiši kad to rade. Hvala. Zadovoljstvo mi je pozdraviti e, generala Patrika Derzijeja, kojeg dobro poznajemo, predsjednika Vojnog odbora Europske unije, a tema naše rasprave s njim, našeg razgovora, zapravo radi se o razmini s generalom, je napredak ove godine se opera nakon tri godine e, imamo e, zaista e, jako malo vremena pa evo odmah vam želim dati riječ generale molim vas dajte nam svoje uvodne primjedbe Zahvaljujem predsjedateljice. Poštovani zastupnici i zastupnice, za mene je veliko zadovoljstvo što sam danas ovdje s vama. Vaš posao je iznimno važan i ove rasprave su uvijek plodonosne i za mene je uvijek bilo zadovoljstvo razgovarati s vama. Ja znam da e, ste se e, već susjeli sa glavnim direktorom po pitanju provođenja programa i operacija. Neki su od vas bili u Northwoodu nedavno kako bi također vidjeli operativni centar operacije Atalanta. Također i e, zapovjednik Grčkog, također i gospodin Mikajle Kostarakos iz Grčke vojske će me zamijeniti 6.11. E, ja sam ovdje bio također i e, vojni savjetnik visoke predstavnice i bio sam predsjednik tog vojnog odbora koji obuhvaća 28 čelnika država Europske unije. Ja ću vam sada predstaviti jedno kratko izvješće počevši od operacija koje su u središtu našeg rada, ali prije toga bih htio podsjetiti na još dva vrlo važna područja. Prvo se tiče razvoja kapaciteta, poboljšanja kapaciteta, priprema suradnja, instrumenata te mogućnosti da se angažiramo e, u e, znači na e, razini Europske unije, e, na razini 28 država članica kako bismo poboljšali naše kapacitete. To je naravno u nadležnosti država članica, ali mi surađujemo sa Europskom agencijom za obranu vrlo usko i također želim sada ukazati i na važnost posla koji su i oni obavili. Upravo sam jučer večer razgovarao sa e, predsjednikom agencije, ali također to radi redovito. Dakle, naš program napreduje, e, ali unutar onih e, ograničenja koja imamo jednostavno svi znamo da je riječ o nekim nacionalnim aspektima. Druga stvar, mm, druga stvar je strateški dijalog. U ove tri godine ja sam održao jako puno strateških dijaloga na zahtjev visokog e, predstavnika sa više od 25 država na više manje svim kontinentima i to upravo zato što je Europska unija e, zbog strukture i zbog svoje političke uloge je priznata na svim kontinentima i nju se danas sve više i više sluša e, na najrazličitijim forumima. E, to mi je omogućilo da raspravljam o temama o Africi sa SAD-om, sa Kinom sam imao prvi strateški dijalog E, možemo reći sa e, osobom koja je na istoj poziciji kao i ja, znači predsjednikom vojske Kine. Također smo razgovarao i sa e, čelnicima Japana te Novog Zelanda i sa mnogim drugim dionicima. I radili smo na tom strateškom dijalogu i na razvoj kapaciteta. To su jako važne teme koje su iznimno dinamične u posljednje tri godine. Sada idemo na operacije. Imamo 3200 vojnika koji su danas aktivni u šest operacija na devet zemalja partnera. Oni se tiču financijskih angažmana pojedinih država članica, Postoje neki i zajednički troškovi. Riječ je o 60 e, milijuna eura e, koji su odvojeni upravo za tih šest operacija. Dakle, Europska unija e, je vrlo odlučna u tome da na učinkovit način e, se bori protiv gusarstva kroz operaciju Atalante, zatim e, za rješavanje napetosti u zemljama kao što su Zapadni Balkan i također nudi savjetovanje te obrazovanje i osposobljavanje oružanih oslabljenih snaga u nekim konfliktima kao što su Mali, Srednja Afrička republika i tako dalje. Baš sam evo bio u prije nekih desetak dana. Također e, se borimo i protiv mreža koje dovode u opasnost e, drugih osoba i to na moru. Svi znate za operaciju Sofija. Evo, naše operacije su dobro e, vođene, njima se na dobar način e, upravlja i oni zaista čine razliku u praksi na terenu. Naravno, u okviru ograničenja s obzirom na e, osobe na koje su usmjerene. U svakom slučaju možemo reći da je riječ o pozitivnoj dinamici, no postoje i neki izazovi s kojima se moramo suočiti. U Srednjoafričkoj republici za nas sve u Europskoj uniji najveći izazov je upravo taj da na neki način provedemo transformaciju, da promijenimo, da izokrenemo tu situaciju. A to ovisi o e, oružanim e, snagama e, Srednje republike koje su prije nekoliko dana pokazale da uopće nisu shvatile tu činjenicu da bi vojne strukture trebale biti u službi, e, znači vladu, u službi vlasti. Dakle, to je progresivan, vrlo dugačak rad koji se nadamo da će biti okrunjen uspjehom, a to se čini sa u e, uskoj suradnji sa UN-om i to e, na samom teritoriju Srednjafričke republike. Evo, to su izazovi koje, s kojima ćemo se suočavati i u daljoj budućnosti. Nakon toga Mali. Dakle, mi i političke vlasti u Maliju se pitamo što napraviti nakon 2016. kada istekne mandat operacije u Maliju. Kakvu vrstu e, partnerstva želimo nakon toga imati sa vlastima u Maliju, sa Ministarstvom obrane, e, sa zapovjednikom vojske i nekim drugim institucijama. Mi smo tamo obavili zaista značan e, posao sa UTM-om iz Malija i to je jedan od najvećih e, uspjeha zajedno sa operacijom Atalanta. Evo, sada krećemo na Somaliju. Imali smo velike napretke. Ja svaki šest mjeseci odlazim u Somaliju, posjećujem našu e, operaciju, zapravo svakih četiri mjeseci kako bih e, izmjerio situaciju, odmjerio situaciju po pitanju sigurnosti, ali također i po pitanju razvoja prisutnosti nacionalnih i međunarodnih dionika na tom području. I jako je puno veleposlanstava koji se već u zadnjih tri godine izgradili bilo u Mogadišu, zahvaljujući također i e, omogućavanju, e, davanju sredstava i financiranja od strane nekih zemalja u zaljevu, e, Turske i tako dalje. Dakle, ono što mogu primijetiti a to je da, je da se vidi gospodarski uzet u toj zemlji u Somaliji i da E, ona postaje jedna od e, zemalja koja danas obavlja važniju ulogu, ali i dalje je jako, jako daleko od e, toga da se zapravo može, da može slijediti tu snagu Afričke unije koja je jedina koja u ovom trenutku može zajamčiti sigurnost te regije. Evo, ta regija je, kao što i svi znate, tema e, koja zapravo stalni pritisak među našim ministrima. E sada, što želimo napraviti izvan Mogadišana? Znači, što želimo e, poduprijeti? Kakvu politiku Evropska unija bi se trebala pozabaviti i vojnim aspektom Somalije? E, također ću spomenuti operaciju Bosni i Hercegovini. To je jedna od operacija, kao što znate, E, koja je krenula nakon dokumenta o potpisivanju sporazuma o partnerstvu između Bosne i Hercegovine i Europske unije. Danas ih moramo e, pratiti, znači kontinuirano pratiti kako bi na neki način e, to bilo provedeno i u praksi. Bosna i Hercegovina, kao što je rečeno, bi trebala postati kandidat za pristupanje Europskoj uniji. Što se tiče naše operacije, to je nešto što nam zapravo olakšava, budući da ćemo onda tu operaciju upravo provoditi u zemlji kandidatkinje ako uskoro dobije taj status. No, to su pitanja koje će se razrješavati u narednim godinama. Onda imamo još dvije operacije, operacija Atalanta, već sam vam govorio o tome. Problem je čisto organizacija te operacije koja je do sada imala jako veliki uspjeh, koja je probudila e, dinamizam te pomorske industrije i svih uključenih dionika na tom području. Također, e, osobe koje su bile u Northwoodu vidjeli su e, kakva je to struktura, dakle to nije isključivo vojna e, struktura, već je to struktura koja obuhvaća više različitih sektora. Već više od godinu dana nismo zabilježljive piratskih gusarskih napada, i sada moramo odlučiti kakvu vrstu partnerstva želimo uspostaviti na tom području nakon što istekne ta operacija, a kako bismo zajamčili mogućnost e, e, ponovnog vraćanja aktivnosti u okviru operacija ako to bude potrebno u budućnosti. Nakon toga operacija Sofija na sredozemlju koja u vrlo kratkom roku ima cilj zajamčiti da će e, biti privedeni pravdi svi oni teško naći definiciju za njih. Svi oni e, koji dovode u opasnost živote prevelikog broja ljudi, prevozeći ih na e, plovilima preko sredozemlja. Evo, to je naš e, glavni cilj i u budućnosti bismo se trebali pitati kakvu vrstu partnershipa, partnerstva zapravo možemo ostvariti sa Libijom. Evo, samo da sažmem. E, sada ja mislim da je za mene e, čaša više nego napola puna. Mislim da smo imali jako veliki napredak u proteklih e, nekoliko godina. Također smatram da danas imamo visoku predstavnicu koja je iznimno angažirana, koja je jako angažirana po pitanju razrješavanja ovog kriznog razdoblja i mislim da to čini na izvrstan način. U posljednjih par e, mjeseci napravljeni su veliki napreci i također kada govorimo o kraju 2013-2014 rješavanje srednje afričke krize, nakon toga 2014 sve operacije koje su provedene na Mediteranu zaista su bile uspješne. Imamo također i e, države koje su vrlo aktivne, imamo šest vojnih operacija, četiri su pokrenute pokrenute e, u protekle tri godine. Imamo 3200 vojnika koji su uključeni u e, tim u tim operacijama. Italija zapovjeda dvijema operacijama, Austrija jednom, e, Ujedinjena kraljevina četvrtom operacijom, onda imamo Njemačka, također je zapovjednik jedne operacije i Španjolska te Francuska. Evo, kao što vidite, zapravo rađene države članice e, zapovjedaju tim misijama. Također imamo i e, sastanke sa NATO-om, imamo i e, sastanke sa, sa visokom predstavnicom i sa ministrima obrane različitih država i to je samo znak političke volje. Činjenica da ona postoji i činjenica da smo ojačali tu suradnju i interakciju između e, struktura e, kao što su također i Europska služba za vanjsko djelovanje. Dakle, mi smo ti e, koji svi zajedno možemo raditi na vrlo čvrsti i značajniji način kako bismo razriješili ne samo protekle nego i sve nadolazeće prijetnje. E, postoji jako puno strateških programa e, Mm, mi smo u našim operacijama također e, surađivali sa 18 trećih zemalja. E, postoji jako puno strateških dijaloga koje smo pokrenuli u Kini, u Japanu, također razgovaramo i sa SAD-om, također razgovaramo sa e, znači, Europskim zapovjedništvom, sa Afričkim zapovjedništvom i kao što vidite imali smo napredak, no nažalost, kao što sam i ranije spomenuo, puno smo, daleko smo od kraja, znači imamo još puno posla kada govorimo o razvoju kapaciteta, o oformljavanju ad hoc radnih skupina. To su sve još programi u embrionalnoj fazi, još smo uvijek sada e, na prvim koracima kada govorimo o poboljšanju resursa i kapaciteta i kada govorimo o mobilizaciji resursa pojedinih zemalja. E, druga točka koju moramo poboljšati je preraspodjela opterećenja, znači to govorimo o financijskom teretu ili pak o ljudstvu, znači o broju e, vojnika koji sudjeluju u tim operacijama. Ovdje zasigurno imamo prostora za napredak. Da, istina je da e, pokazali smo da smo voljni preuzeti rizike sa operacijom u To je e, bio veliki napor koji smo uložili. Također i operacija Atalanta je to pokazala. E, također to je bila i operacija koju smo zajedno sa UN-om poduzeli kako bismo uspjeli razriješiti situaciju u Srednjoj Afričkoj Republici ili bar napraviti neki pozitivan pomak. ali moram e, kao građanin Evropske unije reći da ne osjećam baš do e, E, volju i istina je da ne želimo sada preuzeti nikakve nerazumne rizike, ali nemamo dovoljnu kontrolu i nekakvu vrstu upravljanja koja dolazi izravno iz Brisela. Dakle, e, nisu, nam, nisu nas priječili da pokrenemo te četiri operacije, ali nismo dobili ni baš preveliki poticaj, no u svakom slučaju htio bih da mi vi postavite pitanja i da odgovorimo onda na njih. Što se tiče e, sa E, samog sažetka. Ono što ja vjerujem, a to je da Europa solidarnosti je napravila ogroman napredak u protekle tri godine. E, ja evo to mogu konstatirati sa svog stajališta, ali ako govorimo o Europi obrane, onda je pitanje želimo li obraniti Europu e, u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike. U tom smislu smatram da ta Europa e, za obranu ima još jako puno posla i upravo zbog toga smatram da sve ono što je danas zadaća visoke predstavnice je iznimno važan posao, a to je razrada nove strategije koja će omogućiti da utvrdimo što svi zajedno kao 28 država članica možemo napraviti. Sve se to naravno mora e, još i updateati, ažurirati, mora se razvijati, moramo se reorganizirati, moramo razvijati naše nove kapacitete i moramo utvrditi e, naše područje djelovanja, razmjene iskustava kako bismo se suočili s krizama. Ponekad ćemo to raditi sami, a ponekad ćemo to raditi u suradnji s drugima, kroz koalicije, ponekad u okviru NATO, a ponekad u okviru Europske unije. Hvala lijepa. Ovo je vjerojatno zadnji puta što je general došao pred pod odbor za sigurnost i obranu u ovom sadašnjem svojstvu. Nadamo se da ćemo da ćete nam doći i kasnije da ćete biti u nekom drugom svojstvu. Isto tako e, ćemo e, se rado sastati s vašim nasadnikom ali sada prije nego što vam propisno e, zahvalim, e, sada želim zapravo e, otvoriti raspravu. Gospodin Galer, želite vi nešto reći? Da, hvala vam, hvala vam i gospodine generale na ovoj prezentaciji i čestitam na svemu što ste odradili i sve dobro u vašoj, na vašoj sljedećoj funkciji. Ja sam isto tako pozitivno orijentiran kao i vi Smatram da smo napredovali u zadnje tri godine, a to upravo odgovara vremenu vašeg mandata i bio bih iznenađen da e, bi, kad bi da nismo reagirali na razvoje u našem susjedstvu i općenito u svijetu. Mi imamo tu obvezu e, preuzeti naše zadaće, preuzeti određene odgovornosti i učiniti to u okviru Europske unije. Nadam se, a to je nešto što ću sada reći, samo govori da čaša nije sasvim puna, ona je više nego pola puna, ali nije još sasvim puna, a to su teme nove, e, nove strategije vanjske sigurnosne politike koja treba biti predstavljena do lipnja sljedeće godine i tu se nadam i očekujem. Nadam se da vi i vaš e, nasljednik ćete to tako i odraditi interno. Nadam se da ćemo moći govoriti o tome da je to svjednica europske e, politike iz 2003 i da to ne ostane nekakva vrlo jedna općenita strategija te velike vanjske i sigurnosne politike. Mislim da svi moramo e, na vrijeme dati svoj doprinos tome kako bi se o tome detaljno razgovaralo, jer u protivnom neće biti dovoljno. E, spomenuli ste još jedno područje a to je command and control, zapovjedništvo i kontrola. Mi nemamo stalne, stalni stožer, mi imamo samo operativni centar. Kako tamo funkcioniraju unutarnje rasprave e, sa državama članicama koje su uvijek vrlo suzdržane, pa to bi bilo pitanje koje moramo isto razmotriti u svjetlu izazova e, ovih vezanih u Sofiju. Odnosno da e, u kojoj mjeri možemo bi mi trebali i mogli odavde izdavati te zapovjedi, zapovjedati i upravljati. No, evo još e, je pitanje u kojoj mjeri je prudent planning zamišljen za treću fazu, kako stojimo u odnosu na to pitanje i kako ocjenujete od kada bismo mi mogli sa relevantnim strukturama u Libiji pokrenuti to kao politiku a naravno i konkretno u odnosu na izbjegličko pitanje kada bi bilo moguće li, u Libiji računati s time da imamo nekakve partnere, sugovornike s kojima možemo dogovoriti nešto e, solidno. Thank you. Hvala. Gospodin Ever. Prije nego što odete, mogli bi vam dati jedan mali poklon u smislu sustava e, kontrole zapovjedanja. Kad ste počeli prije tre godine, rekli ste e, da je to jedna od glavnih prepreka, iako e, zbog toga nije donesena neka glavna politička odredba, ali mi smo tehnički omogućili da iz europskog proračuna to ipak učinimo. Ovog rujna imat ćemo prvi poziv za razmatranje toga što nam je potrebno, ali možemo ići tim putem da u sljedeće tri godine možemo kompletno e, financirati predkomercijalnu nabavu sustava kontrole zapovjedanja. Pa evo, e, možda je naša interakcija dobro do neke reakcije sa strane parlamenta, E, i to smo onda proračunski omogućili. No, moja pitanja idu u, istom smjeru ka e, e, o, Sofiji, mislim da smo prošle, prošli tjedan je Vijeće sigurnosti donijelo rezoluciju 2240 kojom se ovlašćuju države da je vrše inspekciju plovila uz obalu Libije i tu se zapravo pozivaju dionici u zemlji e, u Libiji da e, se pridruže snagama koje rade na miru. E, to po mom razmivanju otvara put za danje pregovore u pogledu opsega mandata Sofije i s obzirom na takvu pozadinu i uzeći u obzir sadašnju promjenjivu situaciju u Libiji, činjenicu da E, mnogi teritoriji i luke iz koje idu e, e, ti krimčari ostaju pod kontrolom snaga koje se, koje se bore islamske države. Da li operacija uključuje i operacije na terenu kako bi se zapravo spriječile da se uopće ta plovila krimčara i kako će Evropska unija i kako očekuje Europska unija i ta operacija Sofija, e, kako se očekuje nositi s tim čimbenicima i mogućim odmazama i kako e, se e, operacija Sofija odnosi sa operacijama Frontexa kao titom? jer mi mislim da te interakcije između Europola i Frontexa mogu postati još i važnije za sve strane. Je li donijeta odluka u pogledu prijelaza između faze 2 i 3? E, je takvu odluku donio odbor za, e, politički odbor i odbor za sigurnost. E, I ako tu samo suzimo mandat i ciljamo samo krijemčare, tu se otvara pitanje migranata, puteva koje oni uzimaju i kako E, onemogućavanje krijumčara može utjecati na njihove odluke da migriraju. Dakle, tem da se čini dosta uzak, možete li nam nešto o tome reći? Hvala lijepa. Hvala, gospodin Alek Hvala. Hvala. Ja bih sada htio samo još e, zahvaliti na e, službi Eh, generala de Rusijeja. i također vam želim zahvaliti na vašem prisustvu u ovom našem eh, pododboru i na izvješću koje ste nam dali. Imam jedno pitanje, vrlo detaljno pitanje koje se tiče, ako želimo tako reći, danas najvažnijeg sektora, a to je kada govorimo o zajedničkoj obrambenoj politici, moramo napraviti razliku između onih obrambenih politika e, koje činimo našom prisutnošću, a onih koje služe baš kao obrana ove e, druge, znači također una, una, e, una format je i operacija koja čini e, dio ove druge skupine. Dakle, unutar Europskog vijeća je donesena odluka, a vi želim vas pitati, vidite li vi možda budućnost te operacije? Zašto? Zato što će e, idućeg tjedna, znači idući tjedan, Vijeće sigurnosti UN-a donijeti odluke koje se tiču realizacije samo druge etape, a ne e, onoga što je zapravo temelj te operacije, a to je ona potpuna cjelokupna faza, da to kažemo tako u konačnici. Dakle, e, postoji rastuća opasnost i zbog toga bih htio da mi vi procijenite perspektive te operacije. Kada govorim o opasnostima, govorim o trgovanju ljudima, posebice kada je riječ o prijelazu preko sredozemlja, te o mandatu Ujedinjenih naroda koji se tiče samo e, zapadnog dijela Mediterana što će se dogoditi sa, e, što će se dogoditi ako se taj promet zapravo premjesti na Crno more. Eto, zato to je nešto što se tiče sigurnosti ne samo u vojnom smislu, nego također i sigurnosti naših društava. To je rastuća opasnost za naše europsko društvo. Ovdje govorim o definitivnoj fazi te operacije. Možete li predvidjeti koji su naši kapaciteti za reakciju na nove rastuće rizike koji će se pojaviti u budućnosti? I e, možemo li zatražiti još jedan mandat koji će obuhvatiti ne samo zapadni dio Mediterana, nego također i ovaj drugi dio Mediterana, te suradnju sa turskom vladom koja mi se čini poprilično stabilna u odnosu na e, libijsku vladu, odnosno uspostavu libijske vlade kako mi želimo. Dakle, e, što mislite, hoće li se ta operacija ojačati ili ćemo samo e, pokušati reagirati s onime što imamo i iskoristiti naše resurse za suočavanje s tim problemom trgovine ljudima. Mrs. Ana Gomes. Ana Gomes. E, hvala. Žao mi je generale što nisam mogla čuti vaše izlaganje. E, ne želim propustiti ovu priliku i postaviti vam pitanje. Nedavno kada je pred našim odborom bila gospođa Magarini, e, Pitala sam je u vezi sa nedostatkom koordinacije između naših država članica koje djeluju u Iraku na e, liniji fronta protiv e, ISIS-a. E, upravo sam bila tamo prošli mjesec, 10 km od e, nas, kilometar i pol od linije fronte bojišnice od ISIS-a. I zaista sam bila zaprepaštena e, kad sam vidjela slabu opremu, kapacitet s njihove hrabrosti, ali u smislu opreme. Rekli su mi da neke države članice e, e, koje su trebali dati vojnu opremu, su dale Milan protutenkovsku opremu, ali to, to, je važno, ali nije dovoljno. Govorimo o crti bojišnice od preko tisuću kilometara. Naravno, nemaju oklopna vozila, noć, mogućnost za noćnu vidljivost, e, streljivo i tako dalje. Jedna druga država članica, mislim e, Češka, e, dala je municiju, ali ne dovoljno. I nemaju dovoljno treninga, kažu da trebaju E, više ljudi na terenu, e, bolju opremu, bolje trening. Dakle, to se ne događa, države članice se međusobno ne koordiniraju, čak i kad sudjeluju u osiguranju vojne opreme. Dakle, e, to zaista pokazuje, gospođa Mogrini može reći, da se oni koordiniraju u okviru kolice, ali jasno da to nije dovoljno i to je jasno, jasno je da to nije ono što bi opet trebao nametnuti. Dakle, e, zašto se ne koordiniraju? Da li vi to pokušavate? Da li ne odbijaju koordinaciju? E, e, ne bismo li mi trebali znati zašto se to događa? Jer države članice tu ne ispunjavaju ono što su dužne prema našim građanima, prema našima borbi protiv ISIS-a. Dakle, mi ne možemo samo stvarati izbjeglice. Mi moramo, imamo tu obvezu prema našim građanima. E, želim e, vam postaviti jedno pitanje o Sofiji, o operaciji Sofija. Radili se tu samo o uključivanju e, pomorskih snaga na morskim granicama ili idemo i dalje od pomorskih pomorskog aspekta rješavamo li i sam izvor koji nije na moru nego na kopnu da li tu uključujemo i druga sredstva, zračna ili neka druga. I e, kako vi e, vidite da će se razviti te stvari? Da, jako smo e, željeli da se taj sporazum održi, ali čini se da to nije tako. Čujemo da general Aftar sa potporom vlade Tabukam vanje više jer znamo ne znamo zapravo koga tamo podržava, ali sa, sa saudijskom, egipskom e, e, e, potporom on planira nekakvu operaciju kao što je ona u Jemenu, što će biti e, grozno, kao što je i to e, ova ruska operacija u Siriji. Mi znamo, na primjer, da, da i dalje oružje iz Turske dolazi do Mizrata, dakle, imamo tu osobinu e, Mizrata Tripolis. Dakle, Tripoli, dakle kako e, e, naša operacija razmatra što će se dogoditi ako će nam trebati e, žešće, ako, se, ako u Libiji dođe do žešćeg, ozbiljnijeg, nasilnijeg, nasilnih borbi. Pa očekujemo da će i terorističke skupine rasti. Hvala, gospođo, gospodin Apfalkan. Hvala, predsjednice. E, I ja se e, želim zahvaliti generale e, na vašoj službi. Ja želim postaviti pitanje o kibernetičkoj obrani. Mi znamo koliko je to važno i na vojnoj i civilnoj strani. Imamo smjernice 2012. Kakvu vrstu napretka tu ostvarujemo? E, povećava li se ta opasnost? Hvala. E, gospodin Galar, e, imate dodatno pitanje? Da, zaboravio sam jednu stvar koju stalno pitam ovih godina, a to je gdje stojimo i zašto ne napredujemo u pogledu e, reforme mehanizma Atena, e, proširenje zajedničkih troškova je bitno, tu treba sudjelovati više država članica i zaista se pitam zašto tu ne ostvarimo nikakav napredak, možete li nam dati ažurne informacije o najnovim raspravama ako ih eh, nadamo se da ih ima. Eh, nema daljnjih zahtjeva za riječ, pa eh, sada ću sama sebi dati riječ ne za niz pitanja, ali barem za neka. Generale, možete li nam možda nešto reći o, o tome kako ste sve sa dijalogom sa SAD-om? I imamo li na dnevnom redu tog dijaloga e, e, taj kibernetički rat i kako je situacija sa raspravom o tom pitanju sa Kinom? Hvala. Evo, e, generale, sada vi imate riječ. Hvala lijepa, e, e, gospođo predsjedaviteljica. Evo, prvo ovo zadnje pitanje o kibernetičkom aspektu. Da, vodio sam dijalog sa Kinom u Pekingu, prije to je bilo prije nekoliko mjeseci. Usmjerili smo se na to da e, moramo e, djelovati sa partnerima u Aziji, ne zato što planiramo vojno djelovati u Aziji, zato nema nikakve izgleda naravno, nego zato što postoje teme o kojima bi htjeli raspravljati na visokoj razini. Dobio sam zadatak da to tamo i napravim. Nisam govorio o kibernetičkom aspektu sa Kinom, to se radi više o političkoj raspravi, a to, za to nisam zadužen. Usmjerio sam se na Afriku jer to je područje gdje sam ja vidio veliko pozitivno sudjelovanje Kine u, na tom kontinentu. I zato E, e, sada e, je zapovjednik UT Malija zajedno djelovao sa kineskim zapovjednikom koji na Maliju, koji radi za UN, jer da, moramo imati takve vrste kontakta. Posljednji puta kad sam bio u Magarišiju kad sam izlazio iz zračne luke, tamo su bili kineski vojnici. Dakle, važno je da ostvarujemo te veze što se tiče e, kibernetičkog e, vida, e, kakav napredak smo ostvarili posljednje tri godine? Mislim da smo ostvarili napredak, ali još uvijek ima puno toga što trebamo napraviti, a neke stvari nećemo moći ostvariti. S tim ću početi. Kibernetika je jako klasificirana, osjetljiva, teško je e, o tome raspravljati pred više od jednim ili dva čovjeka. A e, kad se radi o 28 onih koji trebaju raspravljati, to je jako e, teško. Mi raspravljamo o posljedicama, na mom odboru Agencija za obranu i sigurnost jako se usmjerila na zaštitu tehničkim sredstvima i na osviještenost o izazovima koji e, se nalaze u kontekstu kibernetičkih pitanja. No, e, e, evo, to je jedno područje gdje nismo ostvarili napredak, a sad zapravo tu ulazimo više u jednu političku raspravu, a ne ono za koju sam ja zadužen u ovom e, trenutku mi ne radimo e, e, zajedničke sigurnosne i obrambene operacije, mi imamo jednu klauzulu solidarnosti. Vidjeli smo tijekom nedavnih događaja što se tiče migracijskih pitanja da su neke nacije koristile vojne snage, ali ne kao zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku. Mi mislimo da će možda u jednom trenutku jedna od naših država članica biti kompletno prepravljena i neće moći sama rješavati ta kibernetička pitanja i e, zato svi mi mislimo ovdje u Briselu da na odnosi između NATO i Europske unije o toj temi su vrlo važni i di moramo s naše strane e, razviti planiranje i raznolike alate e, uz ono što možemo pružiti iz čisto vojnog stajališta što može učiniti i NATO. E, još uvijek imamo puno toga što možemo napraviti, ali puno toga je već i napravljeno. Gospođo Gomez, htio bi se vratiti na prvi dio vašeg pitanja koji se odnosi na Irak, Mosul. Prije nekoliko godina sam ga preletio i međusobno djelovanje raznih država članica i pitanje treninga i opreme. Ja mislim e, da e, vi znate, da ovaj odbor zna nešto što želim naglasiti. Jedan od naših vrlo djelotvornih djelovanja iz motišta Evropske unije E, je, je e, izobrazba i e, savjetovanje. To radimo na Maliju, to je jako uspješno. Vidio sam se tamo sa ministrom obrane, to podržavaju politička tijela, glavni zapovjednik. Daleko smo toga da budemo na toj razini u Središnjoj Africi, ali svugdje imamo pitanje opreme, jer ne možemo financirati putem Europske, proračuna Europske unije opremu, naše države članice okljevaju e, da osim onoga što već rade sa vojnim sudjelovanjem e, u tim zemljama da još i financiraju uz to e, tu opremu i tu je važno i partnerstvo jer putem partnerstva u nekim područjima možemo naći rješenja. Ali pitanje o, obučavanja i opremanja biti će jako važno pitanje o kojem se, koje se razvrta na najvišoj razini u Europskoj uniji, na vrlo najvišoj razini. Da, moramo tu ostvariti napredak kako e, ne samo bismo mogli donijeti političke odluke da se tamo e, šalju snage, nego e, ne možemo ih tamo slati ako nemaju potpuni kapacitet, da, a to se treba popuniti. Gospodin Geller želim doći na vaša pitanja C2 e, e, što se tiče zapovjedanja i e, kontrole. Ako želimo imati autonomiju ovdje u Briselu, trebamo izgraditi i poboljšati temeljito taj, tu količinu. Da li nam to treba u ovom trenutku s ovim brojem operacija koje imamo? Ne, to nam ne treba ali u nekim područjima to trebamo na svim misijama za trening i savjetovanje trebamo imati kapacitet za tu izobrazbu da se zapovjeda ili barem nadgledaju te operacije jer moramo imati sveobuhvatni e, pristup, e, e, dakle trebamo tu usjetiti sve što se događa u nekoj zemlji. Recimo, ako e, e, radimo e, negdje neke operacije treninga, moramo znati tko tu sve sudjeluje, samo komisija ili neko drugi. Dakle, to je područje, dakle, to zapovjedništvo C2 u neizvršnim misijama bi bilo vrlo korisno. Inače, neki od vas bili ste u Atlanti, dakle, potpuno je to drugačije od onoga e, što je u Rimu. U Rimu se ne bi mogao voditi drugi svjetski rad na Pacifiku, ali radi se o potpuno drugim akterima. Ali moramo imati interakciju s Europolom, Eurojustom, s nekim brojem partnera u regiji ali ne sa pomorskom industrijom. Trebamo imati interakciju sa nato jer NATO ima operaciju koja se tamo provodi. Dakle, imamo svu tu raznolikost koju moramo uzeti u obzir. Dakle, moj odgovor na C2 je da, to je otvoreno pitanje, a glavno pitanje je e, e, e radi se o kapacitetu planiranja. Nemam ovdje dovoljan kapacitet za planiranje, e, potpredsjednici sve više i više treba trebaju e, e, subjekti koji mogu savjetovati, analizirati. Kada imate mnogo projektila koje se idu iz Kaspijskog mora, idu preko Afganistana, Iraka i Irana, prije nego dođu u Siriji, morate imati tijelo koje poznaje, ima sposobnost analiziranja onoga što se događa. I zato ovdje u Briselu e, trebamo e, e, osnažiti taj kapacitet procjene i planiranja. Za viši mehanizam, tu sam aludirao u svom inicijalnom izlaganju, napravili smo jako malo napretka, baš kao i u NATO, to nije pitanje organizacije, to je pitanje država članica, država članica koje ne žele mm, zajedničke troškove u svim našim djelovanjima. Neka tako i bude, ali e, postoji jedno područje gdje mislim da to nije mudro, a to je nato e, e, NATO Response Force koji, gdje imamo određeni broj misija koje nisu misije visokog intenziteta, niti su vojni angažmani, ali primjerice u Turskoj eh, gdje smo pomagali sa katastrofama i tamo imati neku vrstu pojačanog zajedničkog financiranja bi po mom mišljenju bilo jako pametno, jako važno znam da je Španjolska koja je na stand by e, ima jako dobar, e, jako loš suvenir e, od te obveze kojih je to koštala dosta vezano uz transport. Mislim da moramo nastaviti i vidjeti postoje li neka konkretna područja gdje bi takav mehanizam za nas mogao odigrati ulogu podjele tereta, ali isto tako u svjetlu onoga što se dogodilo za vrijeme krize sa ebolom, gdje je Europska komisija financirala medicinski transport pacijenata koji su bolovali od ebole u Europu. Tamo postoje isto područja suradnje. Sada dolazim do Sofije, koja je jedan dio plana naših 13 točaka. Kao i kod Atalante, mi smo znali da je vojni element bio samo jedan od mnogih. I znamo da se trebamo nadahnuti onim što je Španjolska učinila prije velikog broja godina i što je Australija radila zadnjih godina. Radi se tu o zemljama porijekla, prvo o interakciji sa zemljama porijekla, interakciji sa zajednicama, sa vladom, o razvojnoj pomoći koja je potrebna tim zemljama. Znači dosta toga je potrebno. E, zatim zemlje tranzita e, koje isto igraju važnu ulogu. Dosta je tih žrtava na e, putu i to je dosta veliki problem. I tu je naravno i pitanje mora. Od samog početka ova operacija služi spašavanju života. Dakle, da se spriječe e, da se ljudi stavljaju u takve opasne, prenatrpane, loše brodove koje se u svakom trenutku mogu prevrnuti. Naravno da su to neka pitanja koja su e, važna. Nisu to samo brodovi i vojne fregate, to su i nekakve drugi, čak i zrakoplovni i drugi druga vozila koja pomažu zapravo u spašavanju tih života i prepoznavanju uopće situacija kada je potrebno se angažirati. I to je naravno ono što i činimo. Trenutačno operacija Sofija je spasila tisuće života. No, kao što sam rekla od samog početka i kako je cijeli plan bio zamišljen, cilj je bio da se pokaže na sve moguće načine, a isto tako potpuno uspoštivanje međunarodnog prava i e, uz pristanak Libije, da se ide tamo gdje treba ići kako bi se uništilo ovakvo poslovanje. To znači i iskrtavanje na kopno, ako je to potrebno, i ako to drugi traže. Dakle, da, e, naravno da imamo to e, planiranje temeljem predostrožnosti, ali to je samo u onim početnim fazama kada dobijemo informacije, dobivamo analize iz tog razloga imamo interakciju praktički svakodnevno sa Europolom, Eurojustom i e, svima iz, e, iz tih relevantnih tijela koji rade u tim tijelima, koji imaju interakciju sa Tunisom, sa Egiptom, jer na taj način jedino možemo razumjeti što se zaista događa. Cilj nije iskoristiti ili koristiti uopće vojno djelovanje, već samo doći do informacija kako bismo vidjeli ko je najadekvatniji e, za odgovor i za reakciju u određenom pitanju a to može biti, ne znam, ili buduća privremena vlada ili ovaj ili onaj subjekt, brojne su opcije, ali bitna nam je informacija. Tranzicija iz svake faze je jasno izrečena, to je jedan proces koji je politički se razvija, nama je sada sasvim jasno da moramo djelovati na otvorenom moru i e, isključivo se kretati u teritorijalnim vodama, nema naravno granice na 12 e, na 1200 milja, no e, ako želimo to prijeći, moramo, vijeće mora donijeti procjenu, znači e, pisat će meni, moće odbor to pogledati, zatim ćemo mi izraditi ocjenu, vijeće će se formalno složiti da vrijeme je da se krene, da se krene u drugu fazu, a onda PSC E, Poslanici PSC-a tih naroda će odlučiti kada ćemo djelovati. Svaki korak u tom redoslijedu je pod vrlo strogom političkom kontrolom iz jasnih razloga e, jer e, to oni mijenjaju međunarodne odnose, a to se ne može učiniti preko noći. Tako to ne funkcionira. Što se tiče interakcije rekao bih e, da je vrlo mudro odlučeno da će se provesti isti mehanizam koji se koristi u e, Ujedinjenim narodima, a to je takozvani mehanizam SHADE, e, gdje se interakcija odvija sa svim važnim partnerima i naravno partneri su i svi oni koji djeluju u blizini Libije. Ja mislim da sam ovime, e, nadam se barem, odgovorio na većinu vaših pitanja, ako ne na sva. Uh, General, Hvala vam. E, generale, želim obavijestiti zastupnike da ćemo e, imati admirala Krenandina, zapovjednika akcije Sofija 1. prosinca. Znači imat ćete tada priliku s njima razmijeniti mišljenja o detaljima te operacije. A sada mi dopustite da u ime našeg pododbora još jednom zahvalim generalu na izvrsnoj službi i naravno na njegovom strpljenju i ljubaznosti što je došao da nas obavijesti o svemu e, što se događa u CSDP-u. Te o misijama. Svaki puta e, kad smo to zatražili, on je došao. Generale, hvala vam. Bilo mi je zadovoljstvo.